odoljeti. Uspjela se izboriti za sebe. A sada Rusija pokušava ponovno napisati povijest e, i tvrdi da je mala Finska započela taj rat. Iako je davno prije početka rata sve bilo e, dogovoreno i teritorij podijeljen. Hvala vam. Gospodine Hakarajnen, sljedeći je gospodin Zlotovski. Na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, Službena ruska retorika o drugom svjetskom ratu hrpa je laži. Naravno da Rusija želi prikriti vlastitu odgovornost i umanjiti je. I istovremeno želi e, unijeti podjele i e, zavaditi e, međunarodno mišljenje drugi svjetski rat nikada ne bi počeo da nije postojao pakt e, između Trećeg rajha i Rusije. Laži koje govori predsjednik Putin nikada e, neće promijeniti tu istinu. Ako, država, ako jedna država ne može preuzeti odgovornost za zločine koje je počinila, onda ta država ne može biti vjerodostojan partner na međunarodnoj e, pozornici laži koje širi Rusija pokazuju nam kakva je to zemlja, o kakvoj je zemlji riječ. Hvala vam, gospodine Zlotovski. A sada riječ ima Aleksandru, gospodin Aleksandrov Jordanov na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Moramo osuditi svaki Putinov pokušaj da smanji odgovornost Rusije za ono što se dogodilo u drugom svjetskom ratu i poslije. Tragedija Bugarske počela je 1944. u rujnu kada je Sovjetska e, unija, Sovjetski savez proglasio rat. Komunisti kažu da je to rat oslobođenja, ali to je čista laž jer je prevladao kriminalistički komunistički režim i ubio elitu nacije, otvorio koncentracijske logore. A nezakonit e, i održan je nezakonit e, tribunal. Dakle, Rusija duguje ispriku ne samo Poljskoj i Baltičkim državama, već isto tako i Bugarskoj. Ne smijemo dopustiti mm, nikakvo suradnju sa e, režimom u Kremlju i tu je hibridni rat koji vodi Moskva. Nadam se. Govornik je prekinut. Hvala. A sada... Gospodin Vitanov ima riječ na jednu minutu. Hvala vam. U prosincu 2019. godine ovaj parlament usvojio je rezoluciju o budućnosti Europe i o njezinoj povijesti. Tu su i pakt i molotov Rezolucija ne spominje fašizam, antifašizam, niti protivljenje e, fašizmu. Mi moramo prepoznati pakt iz 1939. I priznati da je postala suradnja između nacističke, njemačke, Estonije, Latvije. I tu nije riječ o Rusiji i njezinoj propagandi, riječ je o nama samima. Ako se ponovno ispiše povijest, to znači da ćemo uništiti vlastitu vjerodostojnost i zamijenit ćemo neke dijelove povijesti s novim dijelovima a zločini su počinjeni, počinjeni su protiv ljudskog roda i trebamo se tome kategorički usprotiviti to osuditi. Hvala. Gospodine Vitanov. Sada je na redu gospodin e, Pat na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Događaje koji su doveli do drugog svjetskog rata bili su tragični za sve europske nacije. Genocid, holokaust i gubitak neovisnosti brojnih europskih država zbog sovjetske okupacije. Brojne europske države su prošle golemu patnju zbog sovjetske represije, okupacije, zbog njemačke represije i sada su prošla desetljeća i ne možemo opravdati zločine koje su počinili e, Stalin i Hitler i naći bilo kakva opravdanja za te zločine. Brojne države su bile desetljećima bez neovisnosti, izgubile su stotine tisuća e, svojih stanovnika. i moramo učiti iz takvog teškog iskustva i sada nestaje generacija ljudi koja je osobno prošla kroz sve te tragedije, doživjela te zločine i vidjela promjene u našim društvima. Upravo je zato važno da nove generacije shvate što se dogodilo u Europi i što je omogućilo tim režimima i Hitlerovom i Stalinovom da počine te zločine. A ako, se sada, ako sada ponovno želimo ispisati povijest, to nikome e, neće pomoći, pogotovo ne ako mislimo osuditi e, sve zločine koji su počinjeni. Hvala vam. Gospodin to na jednu minutu ima riječ. Hvala lijepo. Najgore mogućno iskrivljavanje povijesti je tišina. Pola stoljeća je Italija Europa je pokušala zaboraviti što se dogodilo na tisuće Italijana koji su morali napustiti kuće i dobra iz Istre, Rijeke i Dalmacije. Na tisuće njih je u krškim jamama bilo ubijeno. Danas nastavljamo to zaboravljati jer komunisti iz trećeg tisućljeća e, se tako ponašaju e, kao što je jedna djevojka zato što je bila iz isključivo zato što je bila talijanka, nju su e, talijanski partizani silovali. E, filmovi poput Red Land e, su filmovi koji se gledaju na televiziji i u kinima, a talijanski novinar upravo govori o tim događajima i na taj način je nedavno prekršio upravo tu šutnju. A naš predsjednik Republike uspio je čak govoriti o sjećanjima i e, o memoriji. Hvala vam. A sada gospodin Stankaneli ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. Iskoristit ću ovu zanimljivu raspravu o E, iskrivljavanju povijesti u Europi kako bih se ja posjetio na Paola Pancu, jednog od najznačajnijih talijanskih novinara koji e, nije bio dio moje političke obitelji, on je bio lijevi novinar. Međutim, on je zaista napisao najbitnije strane povijesti 20. stoljeća Italije on je u svojim studijima popisao kaznena djela zločine koje su nakon 45. godine počinili partizani i smatrali su ga revizionistom zbog toga od strane dakle nekih političkih snaga koji se smatraju demokracima. On je jednostavno ispravno ispričao o događaje koji su se dogodili eh, krajem i neposredno nakon drugog svjetskog rata. Takvi ljudi nisu bili na vlasti zato što i s mnogih koji jesu koriste to u političke svrhe. Nadamo se da se tako što neće više ponoviti. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Tomak. Prošle godine donijeli smo rezoluciju kojom smo sudili dogovor između Hitlera i Staljina i aneksiju baltičkih država, okupaciju Poljske i naravno moje zemlje Rumunjske. Tim tajnim sporazumom moja zemlja izgubila je državno područje koje više nikada nije povratila. Ovdje ne govorim ono što piše u povijesnim knjigama. Ja sam e, rođen na teritoriju koju je anektirala e, Sovjetska, Sovjetski savez. I danas i dalje postoji e, sustav propagande na tom području koji brani Putin. Od uvijek sam političarima E, u Moskvi poručivao da trebaju prestati e, s tom propagandom, a oni su mi zabranili da uopće uđem u Rusiju. Moramo se i dalje boriti za istinu i moramo očuvati uspomenu na naše pretke. Hvala vam, gospodine Tomak. Sljedeći govornik je gospodin Ruiz Devesa na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Mislim da, je ova, da se ova rasprava održava u pravi trenutak jer došlo je do, dolazi do pokušaja da se falsificira povijest i nažalost to se događa sve češće i češće. Jutros je iz Brexit e, stranke jedan kolega rekao da je prvotna ideja Europa bila e, slobodna trgovina i da smo se držali tog ideala, Ujedina kraljevina bi i danas bila članica, ali naravno to su laži. Šumanova deklaracija jasno govori o tome e, da želimo i ostvariti federaciju u Europi. To je bilo još 1950. To nam jasno pokazuje da isto učiniti kada je riječ o vlastitim precima. Dakle, mislim da moramo prepoznati e, tragedije, ali i dobre stvari koje smo u prošlosti napravili. Hvala vam. Sljedeći Gospodin Auštrevičius na jednu minutu. Hvala lijepa. Kada govorimo o povijesti u rukama šofinista i nacionalista iskrivljuje se povijest i piše se iznova. U Rusiji se povijest krivotvori kako bi se e, ljudi e, motivirali e, da se okrenu protiv drugih zemalja i kako bi im se skrenula pozornost sa svakodnevnih problema. U tom duhu donesena je i sudska odluka o slučaju Juri Demetlev. On je E, cijeli život pokušavao podsjetiti na milijune žrtava Stalinovog e, režima. E, zahvaljujući njemu otkrivene su neke masovne grobnice, a Ubrzo nakon toga iz službenih krugova su stigle tvrdnje da se ne radi o žrtvama staljinističkog režima, nego o nekim drugim žrtvama. Ubrzo tampa akivaizdu kad molotovo i ribentropo je uhićen. Putin radi na krivotvorenju povijesti i pokušava manipulirati s obzirom na sporazum Ribbentrop-Molotov. Hvala vam. A sada je na redu gospodin Kuzmijuk na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice povjerenice. U rujnu 2019. Europski parlament donio je rezoluciju prema kojoj je pakt iz 1939. između Trećeg rajha i Sovjetskog saveza, što uključuje i protokol tom paktu, zahvaljujući kojem su te dvije zemlje podijelile područja i utjecaj, to je bio izravan rezultat rata. I zbog toga je povod rata i zbog toga je pojska napala Njemačka i kasnije Sovjetski savez. A i druge, i druge države zbog ove rezolucije predsjednik Putin je u nekoliko navrata odlučio falsificirati povijest i mi moramo osuditi takve pokušaje da se izobliči povijest. I moramo zahtijevati od Europske komisije da poduzme mjere. Hvala. A sada gospodin Polak na jednu minutu. Hvala lijepa. 27. Eh, siječnja obilježavamo 25. Eh, godišnjicu odnosno 52. godišnjicu oslobođenja Auschwitza. Eh, riječ je o milijunima koji su bili stradali. E, međutim, moramo ovdje još jednom istaknuti da ne postoje e, podređene ili superiorne rase. Milijune ljudi e, su izgubili živote zato što su bili židovi ili romi. Da je Hitler pobjedio u ratu, ja danas ne bih bio ovdje zato što pripadam romskom narodu. E, velika je strahota to što još uvijek postoje fašisti koji niječu da je došlo do holokausta. E, ne smijemo e, iskrivljavati ove tragične događaje jer tijekom drugog svjetskog rata ljudi su stradavali zato što su šutjeli, nisu se uopće očitovali, nisu bili spremni reći što misle, a danas moramo dići glas i moramo nešto učiniti protiv fašista. Ne smijemo šutjeti.

hvala lijepa. Hvala lijepa. Na redu je zastupnica Raza Juknevičijene. Na jednu minutu izvolite. Hvala lijepa. Drage kolegice i kolege, Kao prvo, željela bih e, zahvaliti ruskom predsjedniku na tome što je zapravo napravio veliku reklamu za rezoluciju Europskog parlamenta. Putin se oslanja na arhivski materijal koji do sada nije bio objavljen i e, koristi taj materijal u e, komunikacijskom ratu. Zamolila bih gospodina Putina da objavi sve materijale i dokumentaciju iz tih arhiva jer svjetska javnost ima pravo znati što se dogodilo sa židovima. Putin bi trebao također e, vratiti ukradene e, dokumente iz arhiva KGB-a u Litvi. Želimo doznati što se dogodilo sa našim stradalnicima. E, svijet treba znati da su vojnici Crvene armije imali pravo silovati žene i ubijati civilno stanovništvo. Svjetska javnost e, treba e, znati kako je dolazilo do ubijanja trudnih žena i njihove nerođene djece. Hvala. E, na redu je zastupnica Lučija Duriš Nikolsonova na jednu minutu. Izvolite. U 20. E, stoljeću nacistički režimi počinili su e, masovna ubojstva, genocid. E, to je upozorenje i trebalo bi biti upozorenje za buduće generacije. Međutim, tome nije tako. U moje zemlji postoje neofašisti E, i e, postoje također članovi parlamenta e, koji pripadaju komunističkoj i nacističkoj ideologiji i ima vezu sa komunističkim režimom. Srame zbog toga. Međutim, moramo se boriti protiv pravih uzroka ovih pojava, a to je korupcija, nedovoljno obrazovanje i cijela povijest nedostatka tolerancije a i toleriranje političara koji tvrde da e, nije došlo do holokausta i zato e, dolazi do mržnje koja dovodi do e, nacizma i fašizma. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Šojdrova. Što se tiče sporazuma eh, Ribbentrop-Molotov, eh, on je dokaz eh, o bliskosti ova dva režima, njemačkog i ruskog. Taj sporazum iz 1939. govori u prilog tome da i Rusiju možemo smatrati agresorom. Iako je na koncu i Sovjetski savez krenuo protiv nacističke Njemačke, E, Rusija sada optužuje Poljsku da je agresor za to što je navodno postojao dogovor sa Poljskom. To je čista laž. Mi nismo rasisti. Želimo samo reći da smo protiv iskrivljavanja povijesti, a to je ono što radi predsjednik Putin. Mi ne želimo ponavljati ratove i sukobe u Europi i želimo e, taj osjećaj prenijeti i na sljedeće naraštaje. Hvala. Hvala lijepa. Sada je na redu zastupnik Javier Zarzaleos na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa. U sklopu ove rasprave ne bismo trebali zaboraviti da mi nismo povijesničari. Tu trebamo imati na umu ono što je rekao Borges. E, nisu se europljani ujedinili zbog ljubavi, nego zbog straha. Postoji tragedija holokausta, a e, još uvijek to niječu oni koji se usude govoriti o demokraciji. Ovdje je riječ o sporazumu e, Ribbentrop-Molotov. Tu trebamo biti vrlo oprezni i izbjegavati svako iskrebljavanje povijesnih činjenica, izbjegavati manipulaciju istine i onoga što se zbivalo u e, logorima istrebljenja tu e, nema prostora za e, toleranciju. E, moramo voditi računa o temeljima na kojima smo izgradili sve što smo ostvarili u Europi. Zahvaljujem. Ovo je bilo zadnje javljanje za riječ zastupnika, a sada na kraju rasprave dajem riječ povjerenici Jurovoj u ime komisije. Hvala lijepa. Zahvaljujem na iznesenim gledištima. E, ponovila bih na samom kraju zaključno da ukoliko se izdvoji e, neka država članica e, u naporima da se iskrivi njezina povijesna uloga, Europska komisija spremna je dići svoj glas i tome se suprotstaviti, a pritom poštivati pluralizam u medijima. E, iznijela bih citat e, prema kojem e, predmet totalističkog režima nije nisu ljudi u komunizmu ili nacizmu nego oni koji ne vide razliku između istine i laži, zakona i bezakonja. Bitno je dovršiti misiju koja se tiče dizanja razine otpornosti, jačanja obrazovanja, pluralnosti medija, a pritom pomno trebamo voditi računa o samim činjenicama i dokazima. Jedino uz pomoć jasnih e, radnji možemo e, ukazati na razliku između istine i laži. Približava se 75. godišnjica najgoreg rata u povijesti i e, nadamo se da neće doći do opetovanih pokušaja iskrivljavanja povijesti e, i da se neće na koncu tvrditi da su masovne žrtve bili počinitelji. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime vijeća gospođa Brnjac, izvolite. Uvaženi zastupnici i zastupnice, puno toga možemo naučiti iz povijesti u vrijeme u kojem su zajedničke vrijednosti krhke i moramo raditi na njihovom očuvanju. Naša budućnost mora počivati na zajedničkim vrijednostima i zajedničkom gledanju na europsku povijest, uključujući i na totalitarizam. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Ovime e, završavamo raspravu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1 ugovora o Europskoj uniji o Mađarskoj. U ime vijeća riječ ima gospođa Brnjac. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, poštivanje vladavine prava, a to je stup naših zajedničkih vrijednosti u samoj srži naše unije izravno utječe na svakodnevni život naših građana i na okruženje u kojem posluju naša poduzeća. Eventualni nedostaci u ovom e, području e, doprinose tome da Unija bude osjetljivija i ranjivija i e, u unutarnjem ustroju i prema vanne. Vladavina prava iznimno je važna za samotkivo demokracije. Riječ je o elementima koji se međusobno nadopunjuju, jedan ne može postojati bez drugog. E, postoje dva postupka koja su u toku, jedan u odnosu na Poljsku, a drugi u odnosu na Mađarsku. Što se tiče postupka u odnosu na Mađarsku, a riječ je o postupku koji e, je e, počeo na zahtjev Europskog parlamenta Prvo e, saslušanje općenito je po svojoj prirodi i obuhvaća sva pitanja koja su sadržana u prijedlogu parlamenta. Drugo saslušanje odnosi se na konkretne teme, sloboda izražavanja, pluralizam medija, akademska sloboda, neovisnost pravosuđa kako je definirano u standardnim uvjetima za saslušanje iz članka 7. a to je odobrilo vijeće u srpnju prošle godine. I Finsko je predsjedništvo izvijestilo parlament o proceduri i čuli smo mišljenje Mađarske tijekom prvog saslušanja. Finsko predsjedništvo je u rujnu uz nazočnost hrvatskog i njemačkog predsjedništva imalo sastanak i sa predstavnicima odbora LIBE. 10. E, rujna prije formalne razmjene mišljenja održano je saslušanje u Europskom parlamentu. Tada je Europski parlament imao priliku iznijeti obrazloženi prijedlog i gledišta o nedavnim izbivanjima u Mađarskoj. Zaključno želim reći da je naša namjera tijekom hrvatskog predsjedavanja e, redovito izvješćivati parlamente o kretanjima i zbivanjima u pogledu članka 7. i postupka u odnosu na Mađarsku. Hvala lijepa na pozornosti. Zahvaljujem. A sada u ime komisije riječ ima e, gospođa Jurova. Hvala lijepa. Na dnevnom redu je rasprava o stanju u Mađarskoj. Iznimno je važno da sve institucije Europske unije dadu doprinos e, s obzirom na svoje svojstvo u pogledu poštivanja temeljnih pravila Europske unije. U e, studenom je e, Ursula von der Leyen u ovom domu ustvrdila da je vladavina prava sam temelj e, Europske unije i tu nema kompromisa i svaka država mora raditi na očuvanju ovih temeljnih načela, a s njima se treba postupati jednako. Stoga nikada ne smijemo klijevati u poduzimanju potrebnih mjera. U pogledu situacije u Mađarskoj komisija je već nekoliko puta e, rekla da je zabrinuta zbog nekih stvari, a i parlament je o tome govorio u nedavnom e, prijedlogu kojim je aktiviran postupak prema članku 7. E, komisija je također jasno istaknula da će vijeće zauzeti stajalište u pogledu postupka prema članku 7, a pritom moramo osigurati pošteno postupanje i uzeti u obzir obrazloženi prijedlog Europskog parlamenta. Nedavno je komisija to još jednom istaknula tijekom eh, saslušanja na Vijeću za opće poslove 10. Eh, prosinca. Dopustite da kažem nekoliko riječi o zbivanjima u Mađarskoj eh, E, koja se odnose na e, elemente obuhvaćene obrazloženim mišljenjem Europskog parlamenta. U području vladavine prava e, doneseni su novi propisi kojima se bitno mijenja ustroj i funkcioniranje pravosudnog sustava. Taj zakon usvojen je 10. prosinca i to bez javne rasprave i bez konzultacija s Venecijanskom komisijom. Mi trenutačno radimo na analizi tog zakona. 10. prosinca Vrhovni sud u Mađarskoj je donio je odluku kojom proglašava ništavom odluku e, suda nižeg stupnja kojim se traži prethodno mišljenje Europskog suda. Time se dovodi u pitanje ovaj institut. E, Nacionalno sudbeno vijeće još uvijek je suočeno s poteškoćama e, što se tiče protuteže u odnosu na tijelo koje je zaduženo za upravljanje pravosodnim sustavom. Što se tiče e, područja pluralizma medija, u prosincu je šest udruga novinara i medija objavilo izvješće prema kojem od 2010. mađarska vlada sustavno uništava pluralizam medija, i to e, posebice zato što je vlasništvo nad medijima u rukama e, vlade i određenih e, subjekata koji ulažu u oglašavanje. Osim toga, više od 400 prodajnih mjesta spojeno je u jedan holding – i to je prijavljeno od strane Centra za medijski pluralizam i slobodu medija. U izvišću stoji da je pretjerano e, ovo e, spajanje pojedinih subjekata i predstavlja rizik za e, pluralizam medija. Ovo spajanje izuzeto je od nadzora i e, nadležnog državnog tijela i e, tijela za slobodu medija. Što se tiče e, slobode izražavanja. Sigurno znate da je Međunarodni institut morao preseliti svoj e, akademski program e, iz e, Budimpešte u Beč. Osim toga postoje i kritike nacionalne međunarodne akademske zajednice s obzirom na utjecaj na 15 eh, akademskih instituta koja su izdvojena iz Akademije znanosti. Komisija pažljivo prati sva ova eh, zbivanja i već je pokazala da je odlučna u namjeri da koristi sve instrumente koji su je na raspolaganju kako bi eh, se razriješile dvojbe o kojima govore neki službenici i dužnosnici nadležnih tijela. Osim toga, komisija je pokrenula cijeli niz postupaka zbog povrede e, mađarskih e, tijela, a to je povezano s akademskim slobodama, pravima migranata i tražitelja azila. Komisija također koristi i neke druge instrumente kao što je europski semestar. 9. E, srpnja 2019. vijeće je na prijedlog komisije iznijelo preporuku E, da Mađarska osigura neovisnost pravosuđa i provede okvir za borbu protiv korupcije između ostalog i kroz unapređenje pristupa e, informacijama za javnost. I zaključno, Želim reći da i dalje surađujemo i komuniciramo s mađarskim tijelima što se tiče ovih pitanja. Riječ je o pitanjima koja su od zajedničkog interesa za Europsku uniju, države članice i naše građane. Hvala. Hvala lijepa. Sada prelazimo na govornike u ime klubova. U ime kluba Pučana, zastupnica Mecola, izvolite. Na edin diskutu iz Hvala lijepa. Govorimo ponovno o pravnoj državi i zabrinjavajuće je da se još jednom govori o toj temi. Stajalište e, Pučana je sljedeće. Mi želimo da se uvijek i svugdje e, sačuvaju vrijednosti pravne države i to na jasan i transparentan način. To je ono u što mi i dalje vjerujemo. Ako ne postoji pravna država, nema zaštite građana i ne može se vjerovati u državu. Mi trebamo štititi prava građana, a Europska unija je upravo tu u tu svrhu. Ovaj parlament mora štititi pravnu državu, uvijek moramo biti na strani građana, na strani pravde. To je nešto s čim e, se ne možemo poigravati, niti jedna zemlja ne smije to dovoditi u pitanje. Moramo sačuvati sve što je vezano za pravnu državu. Ne može to biti nešto što se čuva u je štiti u jednoj zemlji, a ne u drugima. Evropska unija mora uvijek spajati sve države i moramo usputno i održavati mehanizme pravne države. Sadašnja pravila ne daju građanima povjerenje koje im je nužno, što znači da se stvari moraju promijeniti. Moramo uvesti nadzorni mehanizam koji će se primjenjivati na sve države na isti način. Sve se države uvijek moraju stavljati pod nadzor. Na taj način ćemo istinski štititi one koje su nas izabrali i tako ćemo moći djelovati na one koji e, djeluju protiv pravne države. Hvala. Sada u ime klupa e, zastupnika SID e, Silvija Sporek na dvije minute. Drage kolege, prošlo je 17 mjeseci otkako je pokrenut članak 7. u odnosu na Mađarsku. Je li to izmijenilo situaciju u Mađarskoj? U to vrijeme e, su se u Europskoj uniji tvrdilo da se u Mađarskoj krše prava manjina, da se krše pravila pravne države. Na odboru Live bavimo se sada situacijom u Mađarskoj. Imamo izvješće, ali i bez izvješća situacija je jasna. Saslušanja sukladno članku 7. nisu doveli do napretka. Međutim, to nije slučaj samo s Mađarskom. Članak 7. E, postoji tu i za Poljsku a Europska unija u ovom času nema mogućnosti da brzo povrati pravnu državu u svojim zemljama članicama. I zato moramo izmjeriti koliko se neka e, zemlja drži pravilo pravne države i to dovesti u pitanje sa izdvajanjem europskih sredstava. Hvala. A sada u ime kluba e, e, Strugario na minutu i po. Ono što ja želim reći je da pozdravljam saslušanje koje je organiziralo vijeće. Međutim, nas brine da Europski parlament nije dovoljno u to uključen, niti je uključen u sljedeću fazu cijelog postupka. Međutim, nego želim govoriti o postupku. Ja jednostavno želim sreće Gospodine Orban, sramota je što radite svojoj zemlji. Sramota je što radite za mjesto Mađarske u Europi i za građansko društvo, za umjetnike, za slobode svih tih ljudi. Nitko nije bio prisiljen ući u Europsku uniju. Radi se o izboru prema napretku i predanosti za europske vrijednosti. Vi ste se zato odlučili, a sada više ne poštujete taj izbor. Mađarska se tako dobro razvijala koristeći se i uz pomoć europskih sredstava, baš kao i Poljska. A sada doslovce gradite carstva mržnje i dezinformacija i manipulacija koristeći europski novac u tom smislu. Vi ste prava sramota. Ako postupaka nemamo dovoljno, moramo ih izmisliti. Ako nemamo dovoljno zakona, moramo ih donositi. Moramo poduzeti sve što je potrebno kako bismo vas i bilo koga ko sramoti svoju zemlju spriječili da to čini. I za kraj još jedna stvar koju upućujem vijeću. Budući da ste vi surađivali, e, vaša suradnja i transparentnost ne idu na štetu, naročito ako su tu na pomoć i zaštitu europskih građana, europskih vrijednosti. Mogu vam se samo na tome zahvaliti. Hvala lijepa. A sada riječ e, ima u ime kluba e, Zeleni gospođa Deposkofil kao izvjestiteljica Europskog parlamenta o dosjeu o Mađarskoj, Podsjećam da je finsko predsjedništvo vrlo ozbiljno i hrabro radilo na tom pitanju, a očekujem da se i hrvatsko predsjedanje vijećem, e, da oni postupe na isti način. Ispitivanje situacije u Mađarskoj treba se nastaviti. U jednom času bojali smo se da se ništa ne miče. Međutim, zahvaljujući saslušanjima koje je organiziralo finsko presjedanje, došlo je do laganog, naglašavam laganog pomaka. E, molimo da e, Hrvatsko i Njemačko predsjedanje nastave taj dobar početak rada finskog predsjedanja. Nije to išlo lako, nije nam bilo lako ispitati i procijeniti situaciju u jednoj drugoj državi članici. Moramo nastaviti raditi na taj način. Možda bismo mogli organizirati novo saslušanje o korištenju europskih fondova. To bi mogla biti sljedeća tema. Gospođo Jourova, vi ste govorili o neovisnosti medija E, bili e, moguće mm, i postaviti pitanje i pitanje koje moramo postaviti je li se novac Europske unije koristio za koncentriranje medija u jedne ruke u Mađarskoj. Isto tako mogli bismo bolje raditi za vrijeme saslušanja. Rezolucija koju ćemo sutra izglasati e, govori o dva postupka protiv Mađarske i protiv Poljske. Međutim, e, postupak nije jednak. Što se tiče Poljske, komisija je se saslušala, ali ne e, vezano za Mađarsku. Takva situacija ne može se nastaviti. Stvarate presedan e, koji e, nije u redu jer nema jednakosti između naše tri institucije i s time moramo završiti. Hvala lijepa. Riječ sada ima u ime kluba ID gospodin Rivier. Što se tiče postupka protiv e, protiv Mađarske. Komisija treba imati samo ulogu tajnika jer ovo nije administrativni postupak, to je politički postupak koje je uletio Europski parlament e, koji jednostavno ulječe u takav postupak a veliki federalisti žele se okomiti na Viktora Orbana. Međutim, evropski temeljni e, ugovori to ne dopuštaju. A pogledajte rezultate europskih izbora i kome je otišlo 50% glasova. Hrabro je Viktor Orban odbio samoubilačku politiku raspodjele migranata po cijeloj Europi ljudi prosvjeduju protiv e, zakona o relativnoj transparentnosti financiranja nevladnih organizacija. Vi stalno govorite o tome da se Rusija miješa u rad država. Vi stalno govorite o transparentnosti, a kada građani pokažu želju za transparentnošću, onda to e, ne priznajete. Narodima je više dosta, međutim vaš postupak će sigurno propasti. A što se Poljske tiče, i tu se kreće na nju iz drugog ugla, ali to je e, zapravo e, krivi postupak koji vi tu vodite iz istih razloga. Propast će i meni je to drago. Sada gospodin Prokačini ima riječ. Hvala bila je jednom vlada, legitimna vlada koja je došla na vlast na demokratski način. Bila je jednom pravo na samoopredjeljenje, pravo da se vole vlastiti korijeni, E, kulturni i drugi. Međutim, crveni zaštitnik i čuvar ugovora Franz Timmerman, oboružan arogancijo, e, krene e, u članak sedmi. Priča se događa u Poljskoj ili Mađarskoj, ali mogla bi se događati bilo gdje. Člankom sedmim želi se pogoditi jedan narod kako bi se e, educiralo stotinu njih. Ovdje se žele podvrgnuti ljudi. Jedino što vam sada mogu reći, pripremite se sada da će krenuti i članak sedmi protiv Italije čim italijanski narod dobije mogućnost da glasa. Hvala lijepa. Sada u ime kluba Ujedinje Evropske ljevice, gospođa Bjork. Hvala lijepa. Govorimo dakle o situacijama vezanima za demokraciju. Da, sloboda medija je ograničena, građanske e, slobode, slobode akademskog svijeta e, su ograničene, a napadaju se i prava migranata. Kulturne institucije su e, sada sasvim preustrojene. Sve to zbog novih zakona. Mislim da zaista moramo biti svjesni činjenice da europski fondovi za poljoprivredu su tu kako bi hranili oligarhe u određenim e, zemljama. A također se krše prava građana i naročito oporbe. To je neprihvatljivo, to nije demokracija, to nije pravna država. Toliko toga treba učiniti za zaštitu prava žena, migranata, demokraciju i za pravnu državu. Budemo li se svi borili i jedni uz druge, rame uz rame, uspjećemo u tome. Međutim, ako pravo i demokraciju ne ostvarimo, morat ćemo naći načina da to učinimo. A e, predsjedništvo kako sukladno članku 7. za Poljsku i Mađarsku treba izbjeći da se situacija pogorša. Moramo naći pravi mehanizam. Treba sagledati višegodišnji financijski okvir i jednostavno prestati izdvajati jedan jedini euro za one koji ne poštuju prava ljudi. E, sad smo zaključili e, popis govornika za klubove, a sada gospođa Ferrara. E, vrijednosti na kojima se temelji Evropska unija su tu i treba poštovati pravnu državu i temeljne vrijednosti. To trebaju poštovati javne vlasti. Oni koji žele ojačati vlastite moći, a to na uštrb slobode druge i slobode medija, akademskih sloboda. Ne može se busati u prsa da je izabran na demokratski način jer nisu samo građani ti kojima se ograničavaju vrijednosti. Dovodi se u pitanje i nacionalne i europske vlasti i pita se kako ćemo ostvariti zajedničke vrijednosti. Raspravlja se o europskim vrijednostima u različitim zemljama članicama, baš kao u Mađarskoj. Međutim, postupak sukladan članku sedmom Daleko je od toga da nam nudi adekvatan i učinkovit lijek za taj problem. Jer jednostavno nije prikladan e, u ovaj, e, za taj cilj. To dobro zna i Orbanova vlada koja zna da e, se protiv nje neće ništa postići. Europski mehanizam bi trebalo uspostaviti koji će biti nepristran i morat će se imati jasne pokazatelje kako za mjerenje zaštite e, temeljnih prava, e, ali isto tako da bi se mogle nametnuti adekvatne kazne za kršenje pravila. Hvala. Sada gospođa Jaroka na jednu minutu. Žao mi je da je rasprava o Mađarskoj stalno na dnevnom redu Europskog parlamenta. Ne stoga što e, ne bi e, Europski parlament se treme trebao baviti, zato što se ovdje ne govori e, Upravo zato što se o tome ne govori o činjenicama, već se radi o političkom lovu na vještice. Ne znam zašto dovodimo u pitanje neovisnost vijeća i komisije, ali nikoga ne zanimaju činjenice, nikoga ne zanima e, neovisnost pravosuđa, niti da mi u Mađarskoj imamo nulti stupanj tolerancije prema korupciji, da je Mađarska stvorila strategiju za Rome u e, Europi i svi stalno govore da su mediji to bože ugroženi i da nisu slobodni. Ovo što se govori ovdje je protivno e, duhu i slovu europskih zakona. Ovo je agresivna politička debata, to neće uspjeti, jer smo naučili za vrijeme komunizma. Hvala. Gospođa Intervelt vam želi postaviti plavi karton. Izvolite. Gospođa Hvala. Draga kolegice, mala ispravka. Ne vodimo raspravu o Mađarskoj, već o e, stavu mađarske vlade, a to su dvije različite stvari. Pitanje, situacija je vrlo precizna i ja, e, to je vrlo precizan naziv. Ja se ovdje pozivam na ono što je rekla kolegica. Dopustite mi e, da kažem da vi stalno govorite da mi tvrdimo, tvrdimo i tvrdimo. Ali mogu li postaviti pitanje? Mogu li? Izvolite. I molim vas, e, poštujte pravila Europskog parlamenta i nemojte prekidati ljude. Dakle, kolegice, vi stalno ponavljate E, iste tvrdnje o informiranosti, naše informiranosti od strani ljevičarskih medija. Ne znam što su to ljevilačke mediji, ali Venecijanska komisija, OECD i druge neovisne institucije nisu niti ljeve niti desne. Dio njih kontroliraju pučani. Gdje su tu ti ljevičarski mediji o kojima vi govorite? Hvala. Gospođo Jaroka, imate 30 sekundi za odgovor. Hvala. Otprilike samo pet nevladnih organizacija e, su sudjelovale u tome. I znam jer sam na tome radila. Osim toga izbacili si samo onaj dio Romima jer e, ste shvatili da su sve e, druge stvari e, bile lažne. Dođite u Mađarsku i osvjedočite se o svome na vlastite oči. Hvala gospođa Barli na jednu i pol minutu. Hvala lijepa. Jučer je nezavisni odvjetnik Europskog suda zatražio osudu, a zasigurno se ovdje radi o neutralnoj i nepristranoj instituciji i to mora priznati i e, kolegice kolegica Jaroka. Riječ je o povredi temeljnih e, prava. Jako je dobro to što imamo Europski sud e, u ovakva vremena, jer budemo iskreni. Članak 7. i njegovo aktiviranje dovelo je do blokade i dovelo nas je u zastoj jer kada smo e, krenuli sa ovakvim odredbama nismo mogli zamisliti da će se upravo dvije države naći u ovakvoj situaciji i gospođa Mecola ne pučani nisu uvijek dosljedno bili na strani vladavine prava, ne, nego čak e, što se tiče Mađarske godinama e, ste izbjegavali jasno reći o čemu je riječ. Postoji Europski sud, međutim to nije dovoljno. Trebaju nam dodatne mjere. Moramo spriječiti e, da E, ovi e, režimi e, kupe svoj ostanak na vlasti zahvaljujući sredstvima i potpori Europske unije i zato moramo pronaći mogućnosti ukidanja određenih financijskih sredstava jer ako se ne poštuje vladavina prava onda se moraju snositi posljedice. Naravno da postoje dobri demokrati, europljani, moramo im pomoći i e, dati im potporu i biti jedinstveni u tom pogledu. Hvala. E, zahvaljujem. Sada je na redu zastupnica Donat. Jedna minuta, izvolite. Hvala vam. Kao i što su spomenuli kolege, mađarska vlada krade novac e, već desetljećima od Europske unije i e, e, ruši vladavinu prava. A Europska unija nije poduzela konkretne korake kao bi to zaustavila. I dalje šalje novac Mađarskoj, e, a mađarska elita to koristi u vlastite svrhe i za privatnu dobit umjesto da se financiraju škole, zdravstvo i tako dalje. To nije nimalo pomoglo. Mađarska vlada zapravo na to gleda kao na poticaj to je ohrabruje. I ako promatrate, ako pratite što se događa u Mađarskoj, onda vam je jasno da se u Mađarskoj radi protiv demokracije i Mađarska je naviknuta na to da je nitko ne kažnjava e, zbog onoga što čini. Također i u pogledu e, Roma Dakle, u Mađarskoj se krše europske vrijednosti, a mi samo držimo e, bezbrojne rasprave o tome. Europsko vijeće za to vrijeme šuti. Nije se uopće očitovalo o tom pitanju. Nije bitno koliko je velika kazna, već se ta kazna mora dodijeliti i ne smije e, se izbjeći. Nitko je ne može izbjeći. Imate e, pitanje, prihvaćate li ga? Gospodine Sven, e, dobili ste riječ na 30 sekundi. Mislim da je jako važno ovdje razlikovati između činjenica i političkih tvrdnji. I zato bi, gospođo, bilo jako važno da iznesete konkretne činjenice i da budete usmjereni na vladavinu prava i temeljem toga iznesete E, dokaze i činjenice. To je jako važno. Slažete li se s tim? Imate priliku odgovoriti na pitanje. Kao što su rekli druge kolege, Postoje brojni dokazi o onome što se događa u Mađarskoj. Predlažem da i sami e, dođete u Mađarsku da se uvjerite u to vlastitim očima jer mađarska vlada i dalje upire prst e, u druge zemlje, u ono što se njima, u njima događa. Ali ono što se događa u Mađarskoj je jedinstveno. Vlada upravo sada krši vladavinu prava i vi morate živjeti u Mađarskoj da bi se shvatili da vam poneste zraka, da vam se uskraćuju e, slobode i dok i dalje vrijedi pravilo e, glasovanja dvije trećine, situacija se neće promijeniti. Gospođa Kune na jednu minutu. Hvala lijepa. Koja je svrha i cilj članka sedmog? Tu se radi o pravima građana koji su i nadalje izloženi pritisku a e, države drugih zemalja e, se ne smiju uplitati, e, odnosno vlade drugih zemalja ne smiju se uplitati. Koliko dugo ćemo čekati dok se ne dogodi to da vlade učine ono što parlament od njih traži? E, boje li se možda druge države članice toga da će možda doći do toga da sami budu predmet nadzora? U tom slučaju riječ je o pravom licemjerju. E, moramo djelovati sada jer u protivnom ćemo svi izgubiti povjerenje e, birača koji su nas izabrali. Hvala. Dajem riječ gospodinu Van Driševu. Ali prije toga vidim da je još nekoliko kolega zatražilo plavi karton. Možemo odobriti samo jedan plavi karton po govorniku. Dakle, onaj koji prvi podigne, koji se prvi javi za riječ, on će moći uputiti pitanje.